Sada e, bih započeo sa e, zasjedanjem. Dame i gospodo, zapisnik e, sa jučerašnjeg zasjedanja je na raspolaganju. Ako nema primjedbi, možemo ga prihvatiti. I sada bih htio krenuti na prvu